ladies and gentlemen. Dakle, dame i gospodo, dragi kolege i kolegice, dobrodošli na ovaj zajednički sastanak od, s odborom DEVE. Zaista je dobro što je Linda McCaven ovdje kraj mene. Želim eh, veliku dobrodošlicu svim kolegama i kolegicama iz odbora DEVE u ovom u ovom, ovoj prostoriji gdje se obično susreće e, odbor AFED. Za nas je to točka 34. današnjeg sastanka odbora. Nadam se da se slažete da ćemo zaključiti ovaj sastanak u pola sedam na, u vrijeme, za, na vrijeme, s obzirom da neki od vas ovdje sjede od 9 sati. Prva točka, ako nema komentara s vaše strane, usvojen je dnevni red. Naravno, ja nemam nikakvih priopćenja kao predsjedatelj. I zato idemo sad na treću točku. Razlog zbog kojeg smo ovdje jest da razmotrimo amandmane E, instrumenta za razvoj susjedstva i međunarodnu suradnju koji će vidjeti na koji način ćemo davati e, pomoć trećim zemljama gdje će se oko 90 milijardi potrošiti u razdoblju od 2021. do 2027. Kao što znate, ovo je postupak, zajednički postupak odbora, pravilo 55. Sa četiri su, e, su izvjestitelja, Kristijan Dan Preda, Pier Antonio Panceri za odbor AFET i Charles Gergens i Frank Engel za DEV zahtjeve. E, razmatranja za konačno glasovanje će se održati na zajedničkom sastanku oba odbora. 997 e, amandmana je primljeno e, uz 380 amandmana koje su predložili su izvjestitelji. Osim toga šest odbora daje mišljenja na izvješće, uključujući odbor BAČ prema pravilu 54 i FAM prema pravilu 53+. Dakle, sam taj broj pokazuje da postoji značajan rad e, pred e, suizvjestitelje, za suizvjestitelje i koliko shvaćam, oni su odlučili odgoditi glasovanje od 4. veljače na 4. ožujka kako bi omogućili da imaju dovoljno vremena za rad na kompromisima. Postoji zajedničko razumijevanje između su iz e, izvjestitelja Andici i IPA da se dva instrumenta treba uskladiti, a glasovanje u IPI će se održati 4. veljači, a e, usklađenje će se dogoditi u obliku plenarnih amandmana. Dakle, s obzirom da imamo malo vremena, dat ću sada riječ predsjedateljici Lindy McCaven za uvodni govor. Dakle, samo želim reći da imam informacije za kolege. E, dakle, danas smo se susreli sa rumunjskim predsjedništvom i ono što je bitno za Indiki je da smo im rekli što se najnovije događa u vijeću. U vijeću EDF odnosno da se uključi EDF e e, u proračun i ideja da li treba posebni instrument za susjedstvo zadržati, oni su to stavili u takozvani nego kutiju, nije lego kutija, nego nego kutija. Dakle, to znači da ova dva velika pitanja na neki način e, obustavljamo do jeseni i to su stvari e, o kojima ćemo razgovarati na kraju. Samo sam to htjela podijeliti s kolegama. Ono što je za nas bitno je da ako želimo zaključiti prvo čitanje prije izbora, moramo glasovati na vrijeme i e, imati prvo čitanje u ožujku jer ako to ostavimo za e, travanj onda to neće biti zatvoreni dosije jer trebamo e, zatvoriti stvari koje će onda činiti novo zakonodavstvo. Hvala Linda. Sada ću dati riječ su izvjestiteljima, tri minute svakom. Ko želi započeti? Kristijan. Hvala za ću prvo zahvaliti kolegama e, koji su e, uložili amandmane u odnosu na ovaj dosje. Skoro tisuću amandmana i e, imamo četiri druga odbora koja su sudjelovala u tome. Dakle, zajedno sa su izvjestiteljima i ostalim izvjestiteljima u sjeni mi smo počeli raditi na kompromisnim amandmanima prošli tjedan u Strasburu. E, rečeno nam je e, da tijekom ovog mandata neće biti moguće e, početi pregovore s vijećem. Pa smo pokušali unijeti neke izmjene. Međutim, instrumenti su vrlo složeni, pa se nadamo otići što dalje u ovim izmjenama kako bismo dobili što veću podršku. Otvoreni smo e, za e, poboljšanja, međutim moram reći da nam je stvarno stalo do ove logike e, koju želimo zadržati u političkim raspravama. E, vidimo da su ovo pitanja koje, o kojima se puno e, razgovaralo ovdje. Evo, recimo, zeleni amandmani, e, spajanje postojećih financijskih instrumenata u nove instrumente, to je i dalje problematično i moram reći da ih donekle razumijem i imamo mm, određenu odgovornost u odnosu na susjedne zemlje. Ono što me brine, to je pitanje upravljanja. E, mi smo e, ponudili e, jedno mišljenje koje nudi dovoljno jamstava kako bi parlament zadržao uvid u politike i imao nadzor nad načinom na koji će se novac trošiti i koristiti. Ovo, se, e, ovo ide preko delegiranih akata naročito. Nadalje, naš kolega Sarka je ponudio vrlo zanimljive e, mogućnosti u odnosu na horizontalno e, vođenje preko komisije. Imamo i prijedlog komisije koji e, nude određene ciljeve za buduće instrumente kao što je rod, ljudski razvoj, klima i tako dalje. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati tih e, razgovora, međutim važno je da ostanemo realni i da ne budemo prerigidni. Važno je da određena doža fleksibilnosti ostane. I sad posljednje što sam htio reći, to je da ovdje imamo dakle, sredstva za različite e, regije i e, uzimaju se u obzir e, brojke e, u odnosu na višegodišnji financijski okvir. U svakom slučaju jako je važno da postignemo e, ravnotežu i da stalno imamo na umu i fleksibilnost. To je jedna konstanta u prijedlogu komisije u odnosu na nove instrumente, a ja sam spreman razgovarati s kolegama i surađivati s njima e, u odnosu e, na e, budući rad na ovim dosijejima. Hvala, Kristijan. Gospodin Panceri, želite li vi uzeti riječ? Hvala. Vrlo kratko. Zato što se slažem s onime što je rekao Kristijan. Ja naravno zahvaljujem svima koji su predstavili amandmane e, i postoji veliki interes vezan za ovu novu, e, ovaj novi propis. Naravno, želim se usredotočiti na e, pitanja koja su najbitnija vezana za amandmane koje se bave ljudskim pravima. Njih se smatra jako važnim. E, ravnopravnost spolova, prava djece, e, mladih su prioritet za Europsku uniju, pa ćemo pokušati to još više ojačati u kompromisima koja moramo postići. Također želimo naglasiti da novi postupak koji predlažu četiri izvjestitelja vezano na suspenziju e, u e, slučaju kršenja ljudskih prava je vrlo važan element. A što se tiče članka 23. predstavljeni su neki amandmani koji žele zaštititi i ojačati ulogu e, branitelja ljudskih prava i mislim da je to najbolji način da damo brzu potporu onima e, koji su u riziku u mnogim zemljama. Isto tako, u smislu članka 32. o vrednovanju, Predstavljeno je niz amandmana koji zahtijevaju uključivanje e, organizacija civilnog društva u proces vrednovanja e, situacije propisa i zato mislim da uključivanje lokalnih nevladinih organizacija je jako bitno za e, tematski program ljudskih prava i demokracije. To je to. Zahvaljujem svima koji su surađivali na ovom poslu koji je trajao nekoliko mjeseci i još uvijek nije gotov, ali mislim da može imati pozitivan ishod. Hvala lijepa. Hvala. Charles Gerlens. E, hvala gospodine predsjedatelju. Ono što se od nas tražilo od nas kao izvjestitelja je sve samo ne uobičajeni posao, rutinski posao, jer e, sve je to važno za Europsku uniju, za naše e, vanjske partnere, za Europski parlament i za zemlje u razvoju. Jer što se parlamenta tiče, ovdje se radi upravo o našim odgovornostima i to je nešto što treba imati u vidu. Ovaj projekt, ako se ostvari e, tako kako ga mi predlažemo, mogao bi e, ispuniti e, jednu demokratsku e, prazninu. Naš Europski parlament bi ovim dobio neke odgovornosti koje mu sasvim prirodno pripadaju u svim parlamentima. svi parlamenti odlučuju upravo o tome, o rashodima. tako da je to nešto u potpunosti prirodno. Što se tiče upravljanja, e, nismo zlouporabili mogućnost koju imamo da svugdje e, uvedemo delegirane akte. Pokušali smo e, nastaviti razgovor s komisijom i rekli smo im da nam nije namjera da im spriječimo da funkcioniraju E, oni mogu i dalje e, određivati prioritete. E, to je njihov posao. Od 1979. to je naša deviza. Što više imamo odgovornosti, to smo odgovorniji što više imamo nadležnosti, to smo odgovorni kao parlament. Ono što želimo to je da imamo, eh, da nas se čuje kada eh, se donose strateške odluke. Mi smo i savezni komisije, ali eh, smo isto tako i oni koji daju više ravnoteže e, radu komisije. Na neki e, način e, smo protuteža onome što čini komisija i u tome je naša snaga. Mi smo rekli koji je naš iznos i na tome smo ostali 7,5 milijardi mi smo smatrali da je to dovoljno kao pričuva. Nadalje, još jedno jamstvo smo uveli. Tražili smo e, da fleksibilnost ne znači da zakonodavac može činiti sve što hoće. Upravo zbog toga imamo te delegirane akte. Pokušali smo da ne gledamo sve e, kao na matematički način. Ne možemo biti uvijek e, apsolutno, u svakom trenutku apsolutno sigurni što će se potrošiti za e, rodnu e, ravnotežu. To mora biti jedno, jedan horizontalni pristup koji je prisutan u svemu što čini komisija. Bilo da se radi o ruralnom razvoju, izgradnji bolnica, infrastruktura, svaki put ta ideja mora biti prisutna, ta pravda e, u odnosu na e, rodnu ravnotežu. E, nadalje, imali smo, dakle što se klime tiče, 25% koje je nudila komisija, mi smo uspjeli postići 30%, a bilo je amandmana koji su tražili da odemo do 50%. E, komisija je tražila 30% i to smo mi podržali. Zašto nismo otišli dalje? Uvijek smo tvrdili da problemi zemalja u razvoju su problemi koje e, smo mi stvorili, mi koji smo zagadili te zemlje. Tako da imamo dug prema njima. I e, to treba biti sada, to treba biti dodatna sredstva. Iznenađen sam da to više ne čujem u govoru e, parlamenta. Takve argumente više ne čujemo. E, još nešto u odnosu na metodu rada. Mi smo radili sa dvije, dva tima komisije, odlična tima, pravi profesionalci e, koji, s kojima smo surađivali i takva suradnja je bila doista e, pravo zadovoljstvo. I neće biti e, lako E, odreći se takve odlične prakse jer smo se sada navikli na nju. Hvala. Frank Engels nije tu. Pa ću vam dati i njegovo vrijeme. Tako da sada imamo stvarno pravu ravnotežu. Počet ćemo Sada e, sa zahtjevima za riječ izvjestitelja u sjeni, gospodin Nojze će početi. Dvije minute. Hvala. Veoma kratko. Mi kao klub u ovom odboru za razvoj kao prvo Mnogo hvala, 0,7 je cilj koji je tu pobrojan, 0,2 za LDC-ove. To je ono što stoji u prijedlogu. Mislim da usprkos tome moramo staviti akcent na LDC-ove. Znam da mnoge zemlje i dalje e, nailaze na nejasnoće u tom smislu, ali pitanje Indije, pitanje Brazila, tu moramo postupati isto kao i u odnosu s razvijenim zemljama klimatske promjene i ostale vezane teme, tu se slažemo, dakle. Međutim, klima, tu želimo 50%. Tu ne govorim samo o projektima za borbu protiv klimatskih e, promjena, već i govorim o drživosti. I e, što se agende tiče, to je veoma ambicioznost 20%. Tu se u izvješću kaže decent Jobs. Tu se ne radi samo i o standardima, to je jasno, nego je važno dakle u razvojnoj dimenziji. Decent Jobs znamo što to znači i to želimo ugraditi i u jamstvo Europske unije. I posljednja stvar koja mi je veoma problematična jest ova zadnja točka. Ovo gomilanje s jedne strane imamo dakle sigurnost, s druge strane razvoj i ciljeve na tom planu kad se radi o policijskoj suradnji, to je jedna stvar. Međutim, ukoliko je riječ o vojnoj suradnji, s imamo više problema zbog toga jer se radi o drugim mehanizmima. Dakle, što se predviđa za razvojnu suradnju, a što se predviđa za vojnu potporu. Ukoliko je to nužno, onda nam doista na raspolaganju moraju biti drugi instrumenti, a ne ovi. now Charles Tanek, two minutes. Hvala. Sada Charles Teneke Ja zapravo nisam imao namjeru uzimati riječ jer sam se prošli put e, izrazio. Međutim, podržavam povjerenje e, u nove e, instrumente u odnosu na suradnju su susjednim zemljama. Nadamo se i vjerujemo da ćemo ovdje imati bolju fleksibilnost. Imamo neke velike e, rezerve u odnosu na činjenicu da je susjedstvo uključeno u to, ali e, moj klub još uvijek e, razmišlja i radi na svom stajalištu. Nadamo se da ćemo postići neke rezultate na terenu te da ćemo uspjeti na fleksibilniji način E, premještati sredstva u e, proračunu. Dakle, na novoj e, komisiji će biti da to postigne. Nadamo se da ćemo zakonodavni okvir dobiti prije kraja mandata ovog parlamenta. Hvala, Charles. Gospođa Sahantini. Hvala. Danas poslije podne smo na odboru za razvoj imali posljed e, OECD-a jer su oni napravili jednu studiju o e, troškova komisije i vidjeli su e, da se samo 27 posto troši u najmanje razvijenim zemljama. Ako pogledate cijelu Europsku uniju, plus razvoj, fond za razvoj Europske unije, to, ta slika neće biti ista. I to jest namjera. Međutim, ne znamo hoće li do toga doći. Mi radimo e, s hipotezom da će se to dogoditi. Međutim, što ako vijeće kasnije kaže ne, nećemo to staviti u proračun EDF, e neće biti u E, proračunu. E, zeleni smatraju da je ovo previsoko i da fleksibilnost nije nešto što ide u korist zemljama u razvoju. Jer to treba biti predvidljivo, a e, ovaj fond je takav da nije predvidljiv. Tako da jednostavno moramo biti sigurni da stvarno trošimo više novca na prioritete. E, smatramo da 50% za klimu, da je to stvarno nešto što treba biti naš cilj. I još nešto, e, mali e, fondovi. Treba doista, trebamo doista biti kadri pomoći civilnom društvu u zemljama gdje je to potrebno, imati brzu učinkovitost takvih fondova. Što se tiče ciljeva, oni trebaju uzeti u obzir članak 208 ugovora Europske unije koji kaže da trebaju svi ciljevi ići prema iskorjenjenju održivog siromašta. Sada e, pregovaramo o mandatu i e, ne trebamo e, već sada unaprijed se staviti e, veću kožu Europske komisije. Trebamo imati jedan mandat oko kojeg ćemo oštro i beskompromisno pregovarati. Hvala, nemam nikakvu sumnju u to. E, NDG, izvolite. E. Da, vidimo da imamo mnogo, mnogo priloženih amandmana. Gotovo 80% njih možemo podržati. U svakom slučaju protiv smo toga da se ovdje uvlači financiranje vojnih aktera. Jer je jasno da se radi o sredstvima koje bi trebalo biti korištene za razvojne svrhe. I ne bismo da se sad tu pojavljuju drugi partneri. I ukoliko prizovemo usjećanje činjenicu da se tu uspostavlja i afrički mehanizam za mir, African Peace Stability, onda je sasvim je jasno da zapravo tu dolazi do pretakanja vojnog u civilni sektor. A tu je moglo doći do kolanja oružja koje nije poželjno. Isto tako smo protiv dakle širenja članka 9 i, i ove procedure rapid response, brze reakcije, kao što stoji u članku 10. I isto tako širenje ovog mehanizma za brzu reakciju ne predstavlja politički prioritet. To bi praktično značilo da se bilo koja politika Europske unije može uklopiti upravo u taj kontekst. Ukoliko to ostane u prijedlogu kompromisa, mogli bismo se zapravo uštediti trud, jer prema toj definiciji, kao što sam rekla, zapravo sve može potpasti pod to. I na kraju mi mislimo da se u samom sastavu instrumenta ništa nije promijenilo. Ja sam pitala koja je tu bila logika da se traže posebni instrumenti, a da se to eksplicite ne spominje, već da se o tome želi konkretnije govoriti tek tijekom trijaloga, e na to pitanje nisam dobila nikakav odgovor. Hvala. Ist Michael izvolite. Hvala. i dalje e, želim dakle izvjestiteljici da smogne hrabrosti u provođenju ovog izvješća da ga izgura do kraja. Kako bismo uspjeli dovršiti ovaj proces u suradnji s vijećem? Moje pitanje tiče se dva područja, obzirom na to da nisam dobio direktan odgovor od izvjestiteljice i ja sam predložio pet amandmana, promicanje demokracije i ljudska prava. O čemu se radi? E, stalo mi je do toga da te teme zapravo ostanu jasno vidljive i da ne e, padnu u nekakav zapečak. Isto kao i tema civilnog društva u ostalom. Postoji dakle promicanje ljudskih prava, ali postoji i sljedeća stvar, a to je e, da se na taj način jača demokracija, općenito govoreći. Radi se o temama koje ne ilaze na prilično širok konsenzus. Međutim, mi bismo to želi podići na institucionalnu razinu u Europskoj uniji. Između ostalog zalažemo se i za e, lokalne domaće promatrače na izborima. Djelomice su to već kriteriji u pojedinim projektima, međutim, mm, mislim da se takve aktivnosti mogu početi provoditi na lokalnoj razini i on kraj izbora u drugim prilikama i okvirima. Ništa nisam čuo izvjestiteljice, dakle, o takvim detaljima, a doista bi me zanimalo kako stoje stvari ne moram odgovoriti odmah ovog časa, međutim rado bih u nekom trenutku kad se pruži prilika ču neke naznake. Hvala. Dank Gala. The next is Hvala. Izvolite. Hvala. E, ja ću se ovdje izraziti u ime e, svojeg kolega koji nije ovdje e, prisutan. Dakle, radi se o velikom boju, broju amandmana Međutim, mislim da još uvijek možemo napraviti više. E, trenutačno EU ne može e, recimo e, dati sredstva za Mayo kliniku u Sri Lanci. Mislim da trebamo učiniti više. Trebamo raditi na geografskom i na tematskom stupu. Imamo e, krize e, koje jasno pokazuju da stvarno e, treba uključiti neke prioritete u Europsku uniju kako bismo postigli to recimo raditi na minama i razminiranju kako bi svijet do 2023. bio bez mina. Hvala. Završit ćemo s govornicima, nakon toga ću dati riječ komisiji i e, vanjskoj e, službi, službi za vanjsko djelima. Vincent Grimo, jeste li tu? Izvolite, e, gospodin Grimo, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. I hvala parlamentarcima koji su se e, uzeli riječ. Zahvaljujem komisiji e, na obavljenom poslu. E, radi se o poslu koji je obavljen kvalitetno i brzo i danas imamo dobru i kvalitetnu diskusiju kako bi parlament usvojio ove amandmane i izvješća. Kao prvo, Želim investirati na činjenicu da je ovo odlična prilika, ovaj prijedlog komisije kako bi se poboljšalo financiranje vanjskog djelovanja Europske unije te poboljšala demokracija u sklopu vanjskog djelovanja, a to putem integriranja e, u proračun Europskog fonda za razvoj. Čuli ste danas da je jako e, važno da parlament nastavi E, sa svojom ulogom e, gdje ima e, ulogu zajedno sa vijećem. Čuli smo zabrinutost u odnosu na upravljanje. To je jedan od instrumenata, naravno. Imamo puno delegiranih akata koji se traže. Ja ne mislim da je to dobro u odnosu na fleksibilnost instrumenata e, koja je potrebna. E, potrebno je puno vremena za ovakve instrumente e, i uključivanje pa, naših partnera. Međutim, spremni smo nastaviti razgovor i pregovore kako e, bi e, ovi instrumenti stvarno odgovarali očekivanjima ovog doma. Nadalje, želim sada nešto reći o različitim ciljevima. Prvo, cilj e, koji je prag za izbor e, Komisija je predložila e, prag od 92%. E, ako odemo dalje, 95%, to bi bilo jako problematično u odnosu na financiranje nekih troškova. Jer ovaj instrument koji predlažemo bi trebao zamijeniti čitav niz drugih instrumenta, neki instrumenti za suradnju, E, koji e, ne, ulaze u EPD, e, tako da bez obzira na činjenicu da se radi stvarno o jednom instrumentu za razvoj, određeni broj djelovanja jednostavno ne idu, ne zalaze u to područje, pa zbog toga se oni ne bi kvalificirali i određeni broj ciljeva koji su, su pred predloženi, međutim ne smijemo e, ih imati previše jer e, bi to e, spriječilo fleksibilnost instrumenta kao i europskih potpora. Dakle, trebamo biti realistični i ambiciozni. Međutim, e, postoji pravni e, dio tih ciljeva, pravna karakteristika koja je e, dosta stroga. A sada što se tiče same svote, 10 milijardi za pričuvu, to je puno manje. Ako imamo instrument, instrument od 90 milijardi, pričuva od 10, to je stvarno minimalno što možemo imati. Možemo razmišljati o tome kako upravljati tom e, pričuvom. Međutim, e, ovo je stvarno minimum. I e, imamo i pitanje brzog djelovanja. Dakle, za taj stup koji je jako važan, potrebno je imati, kako bi on bio učinkovat, jednostavno dovoljno sredstava. Ne možemo sve predvidjeti, ne možemo znati što nas čeka u budućnosti, pa nam zato treba dovoljno sredstava kako bismo reagirali. I sada e, želim stvarno insistirati na e, cijelom poglavlju ulaganja, ulaganjima koji je izuzetno e, važan. I tu imamo partnerstvo različitih financijskih institucija E, i e, želim naglasiti e, da i oni imaju važnu ulogu. Hvala. Dejke, glavna uprava nije, gospođa Ana Pjerez. Hvala. I ja se pridružujem Vensanu, zahvaljujem na ovom izvješću i na interesu neki e, elementi ovdje su jako važni i stvarno odražavaju e, u kolikoj mjeri je ovo pitanje e, susjedstva važno za Europsku uniju. Ovaj instrument stvarno ima na umu posebne odnose Europske unije u sklopu te politike susjedstva i e, upravo nam ovaj instrument omogućuje da zadržimo jedno susjedstvo. I to je jedna fleksibilnost koju imamo u ovom e, instrumentu koju moramo zadržati. A sada drugi dio na kojemu insistiramo. Čula sam da su neki rekli da se radi o previše i da je to nešto što treba se moći programirati. Međutim, činjenica je da e, mis nam taj instrument treba kako bismo imali više fleksibilnosti, naročito što se tiče susjedstva. To je jako e, važno kako bismo se mogli baviti problema kojima se bavimo. I još e, dvije kratke stvari u odnosu na e, konkretne e, amandmane, konkretni ciljevi u odnosu na susjedstvo. To je nešto s čim se slažemo. Trebamo pogledati izmijenjenu politiku za susjedstvo i pogledati možemo li u ovdje jasno reći da je element stabilizacije stvarno glavni prioritet. A drugo, ovaj pristup koji se temelji e, na e, performansu. E, ono što je ovdje specifično to je da nam ovdje treba uzeti u obzir čitavni kvalitativnih kriterija. Dakle, imamo i jedan okvir koji postoji, ne mislimo da bi postojeći okvir bio e, dobar da postignemo e, ovo što želimo postići. Hvala. A sada gospodin von Miller iz službe za vanjsko djelovanje. E, Marie-Laure Bero, prostite. Hvala. I hvala svima na ovoj raspravi čuli smo prijedlog za e, dakle međunarodni razvoj, suradnju i susjedstvo. E, insistirala bih na četiri stvari. Kao prvo, drago nam je što smo čuli e, sve ove podrške u odnosu na prijedlog ove strukture. Drugim riječima da imamo jedan globalni instrument koji e, će uzeti u obzir posebnost naših politika u odnosu na susjedstvo kao i Europski fond za razvoj. Imamo i podršku za e, ovaj proračun s kojim dosta kasnimo. Izradu proračuna, dakle. E, cilj prijedloga je da se omogući uspostava jednog instrumenta koji će bolje podržati naše političke ciljeve u odnosu na vanjsko djelovanje i razvoj. Dakle, treba naći e, pravu ravnotežu između reaktivnog djelovanja, a da pri tome sačuvamo načela predvidljivosti i drugih načela koji su e, važni za e, politiku razvoja. I upravo zbog toga je važno da zadržimo određenu dozu fleksibilnosti u odnosu na fondove e, za koje se ne zna e, gdje će biti dodijeljeni. I da zadržimo e, iznose što se tiče akcije brzog djelovanja. I ovdje naglašavam dimenziju vanjske politike Dakle, taj stup brzog e, odgovora e, mora, e, može biti eventualno i u tom, na tom području. Dakle, čuli smo prijedloge u odnosu na sektorske ciljeve, međutim, podsjećam da ako imamo previše sektorskih ciljeva, kao što je rekao gospodin Gerens, to bi moglo imati štetan učinak u odnosu na e, prioritete koje moramo iznaći zajedno s našim e, partnerima. I naravno e, da s interesom očekujemo prijedloge parlamenta, ali podsjećam da je važno zadržati cijeli ovaj proces programiranja e, kako bi naši odgovori bili reaktivni, fleksibilni i e, previše delegiranih akata bi moglo, bi moglo škoditi tom ispunjavanju tog cilja. Hvala. Hvala. Ima li još koga tko se želi javiti za riječ iz komisije ili služi za vanjsko djelovanje? Ne. Sljedeće. izvjestitelji tko želi prvi? Želim konkretno progovoriti dakle, o četiri točke koje mi se čine važnima. Kao prvo, klima. nemojmo se tu svaditi oko konkretnih brojki. Prije no što donesemo odluku, ja bih eh, rado da nam komisija gdje nam podati točne podatke, dakle, o tome kako je situacija još od COP21 u Parizu na ovamo. I sad se to sve zapravo ponovilo u Katovicama. Dakle, kako ćemo to, kako će se to financirati i slično. Kako će se to razdijeliti? Zašto će ići koliko sredstava? Da bismo znali kako je situacija, vrlo jednostavno. Nakon toga ovo što je rekao gospodin Neuser, spomenuo je frazu decent jobs. Mislim da tu imamo dvije opcije. Jedna gdje se jasno kaže da moramo tu uskladiti stvari sa standardima Međunarodne organizacije za rad. ili naprosto neki prihvatljivi kompromis na temelju tih istih standarda. Norbert, ti si progovorio o sigurnosnoj politici i razvojnoj politici. Tu je došlo do razvodnjenja na tom planu, kažeš postoje naravno dakle i druge politike koje nikako nisu upale u ovaj okvir. Imamo sigurnosne politike koje nisu zapravo potpale pod taj instrument. I tu zapravo govorimo o neproračunskim sredstvima sve se to može riješiti i nekim drugim e, kanalima i možemo vidjeti dakle, na koji način pomiriti to s jedne strane s eventualnim sredstvima koja su pređena za vojnu suradnju, za vojnu potrošnju. Čao stanak. Njega sad više nema, ali on je naglasio dakle, da treba razdvojiti ovo od e, politike susjedstva. E, mi se kao skupina slažemo do velike mjere s time i na kraju slažemo se dakle, s ovim prijedlogom koji je pred nama. Što se tiče upravljanja, što se tiče delegiranih akata, ja bih rekao sljedeće. Nismo e, još stigli daleko s time i nismo htjeli ništa daleko sežno, da budem iskren. A što se službe za vanjsko djelovanje tiče, tu se osjeća određena alergijska reakcija čim čuju riječ delegirani akt. Svi naprosto polude i e, zapjene im se usta. E, čini se zapravo da u komisiji manje više svi reagiraju tako. Po stoti put e, zamolit ću komisiju. Da. Razmotri između ostalog i prerogative parlamenta, ne samo vlastite. Stvar je u tome da nađemo kompromise koji su nam svi prihvatljivi i tako možemo polako čekati da se iskristalizira konkretno što želimo u smislu pristupa. Nećemo mi nikome sad tu davati lekcije u proceduralnom smislu. Ma isto tako teško je drugima predstaviti nekakav primjer i nekom u Africi objašnjavati da se parlament neke zemlje mora više uključiti u ovo, kad i, i sam Europski parlament zapravo nema baš neku veliku težinu kad se odlučuje o, strukturnim fondovima. Kristijan želi nešto reći i Antonija. Linda mora poći u, e, pola sedam. Imamo dvije minute. Kristijan. Vrlo kratko da odgovorim na pitanje koje je postavio Nik Galer. I općenito govoreći vidjet ćete da je to stajalište e, e, četiri izvjestitelje. Mi smo donijeli neku odluku finalnu Međutim, htjeli smo smanjiti e, pričuvu e, sa 10 na 7 milijardi, a da istovremeno nemamo preveliku strogost u odnosu na brojke, da se ne držimo brojki. Jer ako u potpunosti uništimo fleksibilnost, to ne želimo postići. Svi su e, spominjali ograničenja, restrikcije i tako dalje. Međutim, naša ideja je da stvarno radimo na toj fleksibilnosti. tako da e, poslije pređemo na ove članke koje nisu pokriveni ovim kompromisnim rješenjem. Samo da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Galer. Mislim da ćemo se sigurno dogovoriti nešto oko ovih pitanja o kojima ti govoriš i u smislu razmjera između demokracije s jedne strane i ljudskih prava s druge strane. Dakle, samo se na to nadovezujem. Međutim, moramo znati jednu stvar. Ljudska prava su na neki način pokazatelj e, opstojnosti postojanja demokracije u nekoj zemlji. Ne postoji zemlja koja ima u formalnom smislu demokraciju, a da se u njoj ne poštuju ljudska prava. Ali u svakom slučaju morat ćemo na neki način formulirati pristup koji u skladu koji zadovolja ove kriterije o kojima si i ti govorio. I to samo sam se želio kratko nadovezati s ovom pričom o demokraciji i ljudskim pravima. Hvala. Linda McCavan, izvolite. Hvala, ovo je bio doista veoma dug dan, dug sastanak. E, sigurna sam da tu ima još pitanja za komisiju. Sljedeći sastanak je 4. o, ožika od 16.30 do 18.30. Hvala i doviđenja.